režime? To je pitanje. Dakle, jesmo li utjecajni u Vjetnamu sa sporazumom ili bez njega? Možete odgovoriti 30 sekundi. U redu, raz, odgovorit ću na engleskom ako ne imate ništa protiv. Pa vidjeli smo da ovi sporazumi nisu ništa pomogli ni u kojoj mjeri jer su se pregovori vodili bez obzira na ljudska prava. Stoga bismo se trebali držati onoga što je već Europski parlament odlučio i tražiti reforme i ono što želimo. Kao što sam rekla, sada dajemo odrišene ruke trgovini, trgovcima, jer Vjetnam nije ostvario niti jedno obećanje koje nam je dao. Hvala. E, riječ ima zastupnik Fidanca na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovaj sporazum između Europske unije i Vijetnama sadrži kontradiktorne aspekte. Pitanje e, ljudskih prava koja se stalno krše, tu imamo neke prilike za naša poduzeća i također zaštitu naših e, zaštićenih proizvoda, no e, ipak zanemarili smo proizvodnju riže. Italija je najznačajniji proizvođač riže u Europskoj uniji izložena je napadima e, iz jugoistočne Azije zbog sporazuma sa Mjanmarom i drugim zemljama i zaštitna klauzula je loše i kasno primijenjena. I također u ovom eh, primjeru je očito da pušenje na tržište dodatnih eh, velikih količina vjetnamske riže po vrlo niskim cijenama će dati još dodatan udarac već eh, narušenom sektoru. I toga naš klub neće podržati ovaj sporazum sve dok se ne zaštiti italijanska i europska riža. Hvala. Riječ ima zastupnica Asima Kopulo. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovaj slobodno trgovinski sporazum između Europske unije i Vijetnama je dobar i donosi i gospodarske koristi za sve nas sa uklanjanjem carina i sa otvaranjem tržišta onima koji pružaju usluge iz Europske unije. Dakle, oni mogu sada pristupiti natječajima za javnu nabavu u Vjetnamu to ide i na korist Grčkoj jer ćemo zahvaljujući tome moći izvoziti poljoprivredne i farmaceutske proizvode, a također i e, proizvode za nas važne poput fete u zaštitu također i naših e, proizvoda. Ovaj sporazum će također potaknuti razvoj ljudskih i radničkih prava i suzbijanju klimatskih promjena. Ovaj sporazum e, u trenutku kada se događaju trgovinski ratovi ima i simboličnu vrijednost, odnosno pokazuju da se Europska unija zalaže za bilateralne trgovinske odnose koji se temelje na e, vrijednostima koje su u skladu sa europskim vrijednostima. zato vas pozivam da glasujete za sporazum. Hvala riječima zastupnica Vint na jednu minutu. Hvala. U trenutku kada slobodna trgovina i suradnja su pod pritiskom različitih sila, važno je zaštititi otvorena tržišta. Moramo raditi na pravednoj trgovini koja se temelji na propisima i stoga je važnije neko ikad prepoznati važnost sporazuma između Europske unije sa zemljama u razvoju. Imamo različite konvencije Međunarodne organizacije rada koje su već ratificirane u tim zemljama. Dakle, zemlje sa komunističkim vladama su priznale također pravo na kolektivno pregovaranje. Mnogi se sada mogu organizirati u sindikalne organizacije, to je doista ogroman korak koji ne bismo bili ostvarili da nismo ispružili ruku. Naravno, sporazum nije savršen, ali politika se ne bavi savršenstvom, nego napretkom. Hvala e, riječima kolegica Vinzig na jednu minutu. Hvala, poštovani kolega, gospodine povjereniče. Povijest pokazuje da trgovina i otvoreni, otvorena tržišta stvaraju blagoslanje. Ja dolazim iz jedne zemlje koja e, iz, koja ovisi od izvoza, dakle svaki drugo radno mjesto ovisi od uvozu i izvozu i iz stoga ćemo, e, ne bismo mogli naše socijalne sustave održati bez izvoza. Ovaj sporazum je poseban zato jer u ovom e, obliku niti jedan sporazum nije zaključen sa još jednom komunističkom zemljom i toga će to potaknuti tamo e, slobodnu trgovinu. E, što će dovesti do uvoza europskih standarda i također on sadrži jednu političku dimenziju, odnosno očuvanje ljudskih prava. Stoga mehanizmi za procjenu temeljnih prava, ali i sankcije se trebaju ugraditi u taj sporazum. E, gospodin Lange je to već rekao. Pozitivno treba pozdraviti e, i novi zakon o radu koji će biti uskoro e, usvojen. Također, Europska unija e, naravno želi biti gospodarski jaka i stoga je važno i nastaviti našu uspješnu vanjsku trgovinsku politiku sa daljnjim sličnim sporazumima. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala. Evo, Prethodnici su e, istaknuli različite prednosti ovog e, sporazuma o slobodnoj e, trgovini i za Vijetnam i za Europsku uniju jer sporazumi o slobodnoj trgovini zapravo trebaju koristiti objema stranama. I kao stalni izvjestitelj za regiju i za EPP, za Singapur, pozdravljam naš sporazum o slobodnoj trgovini s Vijetnamom. Ovo je prvi zaista sveobuhvatni sporazum na kojem radimo E, s jednom zemljom u razvoju, što je važno jer e, je jedno e, ići u susret zemljama koje su u razvoju i zemljama koje su već razvijene. Dakle, ovo je vrlo važno za zemlje koje su u razvoju kao što je Vijetnam. Tu je niz pitanja koji ste spomenuli u protivljenju ovom sporazumu, međutim činjenica je da se jako puno stvari već poboljšalo i poboljšat će se tijekom naših pregovora. Hvala lijepa. E, e, Sojdo Alvarez, jedna minuta. Poštovana predsjednice, e, povjerenča Hogan. Ovaj sporazum je važan znak za Europu, ali i za izvan Europe. S jedne strane vidimo da smo važan igrač na globalnoj razini, s druge strane imamo dakle dizanje e, e, poreza čime zapravo Europska unija i dalje postaje i ostaje najveći branič e, slobodnog, slobodne trgovine. S obzirom na to da se ukida 60% uvoznih naknada, otvara se cijelo jedno novo tržište dok se drugo e, zatvara. Za Španjolsku će to biti jako korisno za neke različite sektore kao što su tehnički sektor, zatim e, sektor e, masline, maslinovog ulja, vina i alkoholnih pića. Otvara se cijeli novi, novo tržište. Za one za koje ovo neće biti dobro, E, možemo e, im poručiti da ćemo e, jako paziti da se ne potpiše ništa što će nama štetiti, odnosno da se potpiše nešto što će koristiti svima nama evropljanima. Stoga molim da se podrži ovaj sporazum. Gospođa Zovko. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Poštovani povjereniče, Vijetnam je i važan partner u jugoistočnoj Aziji i ove godine E, mi, dakle predsjedamo Europskom unijom, stoga ćemo raditi na razvoju s njima, razvoju odnosa s njima. I za, za, zalazimo u novu eru e, odnosa s Vijetnamom koja je brzo rastuća ekonomija, a ovaj sporazum nudi nam cijeli niz prilika za kompanije u obje, e, s obje strane. Jer na taj način ćemo stvoriti jedan most ka postizanju našeg europskog cilja e, e, poboljšanja gospodarskih razvoja sa jugoistočnom Azijom. Istovremeno ćemo povećati prilike e, našim poduzetnicima da pristupe tom tržištu, ali moramo paziti na poštivanje ljudskih prava u našim partnerskim zemljama. Vidimo da vlada ondje ograničava slobodu vjeroispovijesti, da se oduzima imovina i tako dalje. Stoga bi Europska unija treba nastojati e, na da poboljša e, e, religijski dijalog, dakle ne raditi samo na gospodarskom razvoju, već i na nekim temeljnim aspektima našeg budućeg odnosa. Podržavam ovaj sporazum, ali očekujem i poboljšanje. Hvala vam lijepa. Das hat jetzt Reći ima zastupnica Bentele na jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, ja podržavam zaključavanje sporazuma između Europske unije i Vjetnama zato jer ćemo potaknuti stvaranje radnih mjesta u Vjetnamu i Europskoj uniji i to je svakako pozitivno. To također ima i dobar utjecaj i na vjetnamsko društvo. Ono što je najvažnije je da ovim sporazumom e, utvrdimo jednu platformu za dijalog, za mehanizme nadzora i također jedan stalni odbor koji će stalno razgovarati sa zastupnicima iz obaju zemalja. Trebamo govoriti ne samo o ovom sporazumu, nego i o provedbi zelenog sporazuma, o slobodi tiska i ljudskim pravima mi se nalazimo na početku jednog partnerstva koje sada moramo ostvariti i sada komisija ima obvezu i zadaću pretvoriti ovaj sporazum u primjeran sporazum i nadam se da velika većina ovom domu želi doista iskoristiti ovu priliku. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Pereira na jednu minutu. Obrigada, senjore prezident. Hvala vam lijepo, poštovana predsjednice. Poštovani eh, povjereniče, poštovani kolege. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama ne samo da će donijeti ekonomske koristi, već je uspio utjecati na donošenje novog zakona o radu u Vijetnamu. Takvo jedno postupanje zapravo u Vijetnamu posljedica je našeg inzistiranja. Međutim, bez obzira na to, mislim da smo trebali biti ambiciozniji i da smo trebali više insistirati na ukidanju prisilnog rada kao i na poštivanju e, nekih drugih dijelova sporazuma. Naime, klimatske promjene ne poznaju granice i bez obzira na sve to ipak smatram da je ovaj sporazum izvanredan primjer kako se naša politika može primjenjivati na način da se poštuju europske vrijednosti. Poštovani, izgubili smo Ujedinjenu kraljevinu, ali nemojmo e, sada E, gubiti dalje na ekonomskom polju i stoga nemojmo reterirati u promicanju ljudskih prava. Istovremeno trebamo priznati e, i e, socijalna i ljudska prava i štititi okoliš. Hvala Imamo sedam javljanja za postupak slobodnog javljanja za riječ Mi sada počinjemo sa kolegicom Daly. Hvala vam lijepa. E, sasvim je jasno da gospodarstvo već raste u Vjetnamu, imamo jako puno e, profita i e, novih radnih mjesta. To je prilika da se lijepo iskoristi stanovništvo od nekih e, sto tisuća e, e, radne snage. I zbog toga smo inzistirali na neratifikaciji ovog sporazuma. Nemojte se govoriti da mi to radimo kako bismo pomogli Vjetnamcima. Ne, ovim sporazumom će se zapravo samo povećati siromaštvo i zapravo će se samo prenijeti bogatstvo iz jedne E, vreće u drugu, odnosno prema zapadu i na taj način će se istovremeno ugroziti radna mjesta u Europskoj uniji. E, netko je postavio pitanje što će se dogoditi ako se mi njima ne budemo bavili. <laughs> Mislim, kako je to arogantno pitanje? Što će se dogoditi? Dogodit će se to da će Vjetnamci krenuti sami brinuti o vlastitoj sudbini. E, istovremeno mislim dakle da trebamo poslušati sve one koji kažu da ne trebamo ratificirati ovaj sporazum. A zastupnica Pribao Barandika na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Politika e, trgovinskih sporazuma koju, provodimo zadnjih nekoliko godina pokazala se zapravo jednim od najboljih alata e, za postizanje naš i ostvarivanje naših politika e, na svjetskoj razini. Europska unija je u stanju provesti čak i neke nemoguće politike e, s obzirom na e, stanje stvari u nekim zemljama. I to koristi našim građanima. Ono što me raduje je da ovaj e, proces zapravo ne zaboravlja niti jedan važan sektor, a radi se ipak o jednom sporazumu koji je najpravedniji do sad. Pazimo i na proizvođače i na ribarski sektor i na sve one sektore čije interese branimo, E, naročito u ovom vremenu kad se suočavamo s nezakonitim ribarenjem. Unija mora zaštititi svoje proizvođače, e, istovremeno štititi e, spriječiti danje klimatske promjene. Hvala, riječ Arena. Hvala. Izglasati liberalni sporazum o slobodnoj trgovini uh, u vrijeme ovakvog nedemokratskog uh, um, režima je zapravo um, nadrealistično i znate da ja dolazim iz Belgije koja je zapravo možemo reći zemlja podrijetla nadrealizma. Zašto mehanizam rješavanja sporova između e, države i investitora ne uključuje održivi razvoj? Zašto kada se radi o socioekonomskim pravima i ljudskim pravima više ne postoji obvezujući mehanizam? E, to je moguće uključiti u sporazume o slobodnoj trgovini, ali za to je potrebna politička volja. Vi, gospodine povjereniče, ali mi dajmo si vremena kako bismo unijeli izmjene i dopune u ovaj e, sporazum koji će uključivati takve elemente. Mi smo e, se borili, uspjeli smo pobijediti u toj borbi tako što smo izvojevali pobjedu vezano uz mehanizam rješavanja sporova između država, između investitora i države. Učinimo istu stvar i ovdje. Kolega Voles, hvala vam lijepa. Poštovani povjereniče, rekli ste nam da su ljudska prava e, nešto što nas brine u Vijetnamu. Dajte mi, molim vas, recite onda, kad ste se vi brinuli e, za ljudska prava i za, e, kad su nam ljudska prava bila problem za provedbu naših poslovnih odnosa. Recimo, Saudis, imamo primjer Saudijske Arabije i Izraela. Te zemlje ništa ne rade po pitanju ljudskih prava. Oni osiromašuju male e, poljoprivrednike, e, a e, ljudi u Vijetnamu neće od toga imati koristi. Od toga će imati koristi velika poduzeća. Glavni je problem s ovakvim sporazumom upravo to što jamči prava stranim investitorima i multinacionalnim kompanijama. Dakle, arbitražna klauzula ne daje nikakav mehanizam za sankcioniranje nepoštivanja ovog sporazuma kakve su šanse da, da to može ikako e, koristiti okolišu na onoj tamo strani svijeta? Kakve to ima šanse da budemo dosjedni u poštivanju e, parških ciljeva? Nikakve. Hvala kolega Kanjas. Hvala vam lijepa. E, neznanje nije izlika. Iskreno, smatram da postoji trgovina sa Vijetnamom. To je činjenica imamo puste milijone uvoza i izvoza e, robe e, u i iz Vjetnama. Dakle, ta trgovina postoji. E, a postoji određena pravila. Da, ovaj sporazum zapravo će samo urediti ta pravila trgovanja koje već, koje već postoji. Ono što je bolje jest da imamo sporazum nego da nemamo ama baš nikakav sporazum. S jedne strane imamo davanje izjava, e, imamo vrlo ekstremističke stavove, imamo govorancije o zaštiti okoliša i tako dalje, ali ništa od toga neće, sve te puste izjave neće dovesti do poboljšanja života e, nijednog čovjeka ni na kojem dijelu svijeta. A ovo, ovaj sporazum uređuje nekakva pravila. Naša je odgovornost paziti da se taj sporazum na odgovarajući način provede ali od ekstremističkih izjava nećemo dobiti ništa, jer se njima samo ide na dobivanje glasova, a ni na kakvo poboljšanje kvalitete života ili ljudskih prava u svijetu. A ima riječ. Dziękuję bardzo. E, pani przewodnicząca, jestem za... Hvala vam lijepa. ja, se zalažem za slobodnu trgovinu, i stoga ću podržati donošenje ovog sporazuma. Međutim, jedna me stvar brine. Stoga molim povjerenika da mi odgovori na sljedeće pitanje. Trebamo li pretpostaviti da će uvoz hrane e, u Europsku uniju e, porasti Sad je to negdje četvrta ili peta stavka na popisu vezane robe iz Vjetnama, pa me zanima hoće li se ta količina uvezene hrane povećati. I zanima me je li Evropska unija spremna provoditi e, kontrolu kvalitete tih prehrambenih proizvoda, hoće li to dovesti do povećanja krijumčarenja ili nezakonitih pošiljki ili nekvalitetne hrane u Europu? Hvala. Hvala i za kraj kolega Šolc. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prisjetimo se druge polovice 20. stoljeća. Tada se govorilo o Agent Orange, vjetnamskom ratu i nakon toga je uslijedila transformacija u Vjetnamu i otvaranje te zemlje tržište kako bi se potaknuo gospodarski razvoj. Dakle, Više od slobodno trgovinskog sporazuma mogli smo iskoristiti ovu priliku za sklapanje e, sporazuma o suradnji i na taj način bismo mogli poboljšati i stanje ljudskih prava u Vijetnamu i suzbiti klimatske promjene. Da, došlo je do napretka zahvaljujući kojemu je e, Vjetnam preuzeo određene e, konvencije Međunarodne organizacije rada. Ja podržavam Europski savez sindikata koji predlaže da se odbaci ovaj sporazum u svojem sadašnjem obliku. Hvala. Hvala, riječ ima povjerenik Hogan. Hvala vam lijepa. Poštovana predsjedateljici, kao prvo želim svim zastupnicima zahvaliti na njihovim doprinosima i ovo mi je prilika da zahvalim onima koji su sudjelovali u, u, u pregovorima. Gospodinu Lankeu, e, predsjedatelju INTA, gospodinu e, Buržau, e, izvjestitelju svim izvjestiteljima u Sjedni, koji su radili na ovome, kao i četirima predsjedateljima radnih skupina bivšoj povjerenici Cecilije Malstrom i e, glavnoj upravi za trgovinu koja je jako veliki e, niz godina davala podršku e, ovom sporazumu. Kao što su mnogi rekli, ovo je prvi jedan sporazum o slobodnoj trgovini koji će izglasati ovaj saziv parlamenta. Nadam se da ćemo u tome biti suglasni jer ćemo onda omogućiti provedbu nekih naših ciljeva. Globalna trgovina će s vremenom odaslati vrlo jasnu poruku o e, ciljevima Europske unije i vrijednostima, odnosno pravilima koji ovdje vrijede. Mogu vam e, vas e, uvjeriti da ćemo to jako pozorno pratiti jer je tu cijeli niz pitanja zbog kojih ćemo morati paziti da se Vijetnam drži svojih obveza i da budu svjesni svojih obveza. Vezano za neke konkretna pitanja koja ste spomenuli, da, E, trgovina se često e, dovodi u vezu sa e, slobodnim tržištem, međutim gospodin Žanker je spomenuo pitanje hrane. Mogu vam samo reći da se ovim sporazumom liberalizira izvoz svih naših proizvoda od govedine do vina i alkoholnih pića. Međutim, istovremeno se uređuju neka druga pitanja. što e, zapravo je prvi put da imamo jedan sporazum koji ima e, određene mjere opreza vezana za TRQL-e. Isto tako e, smatramo da Dakle, imamo u ovom sporazumu neke odredbe prema kojima ćemo imati vrlo stroge mjere kontrole kvalitete i fitosanitarne kontrole. Vezano za jedno drugo poglavlje, e, mislim da je jako važno provoditi i e, nadzirati provedbu mjera. Imamo jedan jako dobar primjer gdje se jako puno napora već ulože, ulaže prije e, provedbe mjera CFTA. Primjerice imamo voće, ali imamo i institucionalnu strukturu. Postoje dakle različite skupine koje će uključivati ne sve, samo sve dionike, već i nevladine organizacije i privatni sektor i uslužni sektor koji će onda moći sam e, reći nešto o načinu provedbe ovog sporazuma. E, provedba je jako važna i zbog toga imamo e, glavnog službenika za trgovinu koji će paziti na provedbu ovog e, sporazuma, a imamo i novi sud koji će e, priznati slobodu poslovnog udruživanja, e, što ne spada pod ono što do sad Vjetnam pokriva. Dakle, Vjetnam je započeo s jednim velikim planom koji želi provesti do prvog mjeseca 2021. godine i želi E, analizirati sukladnost e, zakona o radu sa kaznenim zakonom i e, nekim drugim zakonima. Dakle, mislim da je Vijetnam u tom pogledu ostvario veliki napredak. Isto tako sam dobio iz Vijetnama jedan akcijski plan i e, vremenske rokove vezano za e, suradnju sa nevladnim organizacijama, a što se tiče e, rada maloljetnika i djece, imamo novi akcijski plan koji će pokriti razdoblje od 2021. do 2025. godine. Neki od vas su spomenuli ljudska prava i to zaista stoji. To je područje na koje moramo obratiti posebnu pažnju. Međutim, Činjenica je da moramo uzeti u obzir odakle dolazi ta zemlja, kroz što su prošli i e, moramo uzeti u obzir činjenicu kako su se stvari promijenile u zadnjih 25 godina. E, činjenica je isto tako da postoje odrebe u FTA-u i PCA-u e, u kojima se omogućuje raskidanje ugovora u slučaju kršenja ljudskih prava. Međutim, postoji neka odstupanja. Međutim, mi zaista smatramo da nam je ovaj sporazum prilika da se involviramo u Vijetnam i da se zapravo podigne vijetnamsko društvo. Mnogi su rekli da će se na ovaj način otvoriti prostor za civilno društvo. Europska unija zabrinuta je i zbog političkih zatvorenika i osoba od interesa o kojima smo razgovarali u našim razgovorima na najvišoj razini, pazit ćemo da europska izaslanstva dosljedno inzistira na oslobođenju tih osoba, već i da imaju priliku ostvariti kontakt sa svojim članovima obitelji, a i da imaju uh, smještaj najboljim ustanovama. Dakle, svi ovi sporazumi e, osigurat će poboljšanje e, okoliša, odnosno okolnosti u kojima se inzistira na ovim pitanjima. Mi ćemo, dakle, Vijetnam pogurati bliže nekim drugim partnerima koji dijeli dijele iste vrijednosti. I istovremeno su sve te institucije koje se bave ovim provedbom ugovora važne. Vijetnam je jedna od zemalja koje su najviše pogođene klimatskim promjenama, tako da je njima svakako u interesu provoditi Pariški sporazum koji su i onako su potpisale. I u konkretnom jednom poglavlju se upravo o tome i govori. Postoji nacionalni doprinosi kojima će se osigurati e, obveza e, pravno obvezujućeg dakle, e, provedbe ovog ugovora. To smo imali i u sličnim ugovorima diljem svijeta. Dakle, kroz ovaj sporazum o slobodnoj trgovini možemo osigurati e, mehanizam za kojim ćemo, osigur, e, kojim ćemo se e, pobrinuti da se zaista i provode ciljevi i obveza koje smo zacrtali tim sporazumom. imamo i jedan sporazum iz 6. mjeseca 2019. godine kada, u kojem smo uredili drnu, trgovinu drnom, drvnim proizvodima E, jer e, Vijetnam uvozi i trguje sa različitim zemljama, u među njima je Kambođa. Vijetnam trenutačno radi na provedbi upravo te scheme kroz sustav davanja dozvola kojima će se osigurati sljedivost. Dakle, tu smo i tekako uspjeli u tome što smo involvirali različite dionike u fazi pregovora u Vijetnamu i, e, dakle, to smo pokrenuli i dobili smo odgovor. Naravno da moramo nastaviti kako bismo došli do svog krajnjeg cilja. I na kraju ću reći nešto e, vezano za ovaj sud, investicijski sud. Ovaj ugovor, odnosno sporazum e, sa Vijetnamom sadrži najbolji zaštitne mehanizme za investitore e, ikad do sad imamo i ISDS arbitražni mehanizam i potvrdilo se da, e, odnosno Europski sud je nedavno donio jednu odluku kojom je e, potvrdio da je ovo zaista najbolji izbor za zaštitu interesa investitora. I u zaključku, gospođo predsjediteljice, mogu reći da glasajući za ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, glasate za jedan sporazum koji će nam dati nama kao političkoj instituciji jedan utjecaj, ali i strukturu e, da se borimo za ljudska prava, za e, klimatske promjene, odnosno protiv klimatskih promjera i tako dalje. Glasajući protiv, glasate za različite rezolucije koje se hoće ili neće uzeti u obzir, a najčešće će se ignorirati. Dakle, ovim sporazumom e, stavlja se i Vjetnam u, i EU u jednu te istu političku strukturu pomoću koje se osigurava provedba i postizanje ciljeva. Znam da postoje područja koja su zabrinjavajuće već cijeli niz godina, ali sad napokon imamo strukturu koja će nam omogućiti da se pozabavimo tim pitanjima. Smatram da trebamo se zauzeti za ljude Vijetnama i glasati za ovaj sporazum. Hvala vam lijepa, povjereniče. Hvala riječ da je izvjestitelj gospodinu chair. Hvala vam lijepa. Poštovana predsjedateljice, poštovani kolege, eh, dragi povjereniče. Na kraju ove debate želim zahvaliti kolegama iz INTA odbora, izvjestiteljima u sjeni i e, predsjedatelju, gospodinu Lageu, svom predsjednik, e, e, oprostite, prethodniku i povjereniku Hoganu na dobroj suradnji. I želim mu zahvaliti što je naglasio važnost ovog sporazuma i suradnje sa e, Vjetnamom. U potpunosti se slažem s vašim zaključkom, gospodina Hogan, i primam na znanje obvezu koju ste preuzeli da ćete nadzirati e, sve aspekte provedbe ovog sporazuma. Isto tako sam e, na znanje da će komisija inzistirati na daljnjoj provedbi reformi u Vjetnamu te, na, te da će e, toj zemlji osigurati potrebnu financijsku i tehničku podršku ne li ostvarili svoje ciljeva. Poštovani kolege, hvala svima na vrlo vrijednim doprinosima. Ono što nas e, najviše brine, odnosno teme koje su se e, ovdje iskristalizirale kao problematične su ujedno teme koje mene brinu. Međutim, smatram da smo se vrlo učinkovito bavili s većinom tih tema, u pripremnim e, fazama i smatram da smo sada dobili jedan e, učinkovit instrument kojim ćemo promicati temeljne vrijednosti i osigurati e, ravnopravniju tržišnu utakmicu. Vijetnam je usvojio, odnosno je obećao usvojiti cijeli niz važnih mjera, slažem se s vama gospodine Lange, to je zahvaljujući vrlo jasnim političkim porukama ovog parlamenta. Drago mi je što mogu reći da se tijekom pregovora prije ove e, debate, a i tijekom mojih intervencija, da je vjetnamska vlada pokazala jasnu političku volju da se bave važnim pitanjima. Uloga Europskog parlamenta bila je i dalje je e, sljedeća. Pazit ćemo i nadzirati e, sve one organizacije koje sudjeluju u domaćim, odnosno nacionalnim e, savjetodavnim e, ulogama. I isto tako ćemo jačati na, raditi na jačanju dijaloga s našim kolegama iz Vjetnama, te ćemo raditi na povećanju suradnje između naših dvaju parlamenta. Pregledat ćemo prijedlog pridruživanja naših kolega iz pododbora sa E, onim odborom koji se bavi e, samo ljudskim pravima. Poštovani kolege, e, Vijetnam je zemlja koja prolazi kroz transformaciju i vjerujem da će ovaj sporazum doprinijeti njihovom napretku, poboljšanju stanja ljudskih prava, radnih prava i životnog standarda. Europska unija treba u potpunosti podržavati ovaj cilj kako bi ispunili ono što smo se zacrtali kako bi se ta promjena u Vjetnamu dogodila. Stoga sve svoje kolege e, pozivam od, od srca da glasaju za oba sporazuma kako bi Europska unija mogla preuzeti svoju ulogu geopolitičkog aktera u toj regiji i pokazati Vijetnamu da smo zaista pouzdan partner danas i za budućnost. Hvala. Hvala izvjestitelju. Ovime je zaključena rasprava. Sutra će se održati glasovanje i ovime zaključujemo zasjedanje do 15 sati. Hvala.